osobno čestitali, tako da možemo prijeći na obrazloženja glasovanja. Gospodin Mamikins ima riječ. Kolege, molim vas, prelazimo sada na obrazloženja glasovanja i moramo pokloniti su našu pozornost kolegama. deci pentru recomandare doamna sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu vietnamul domnul mamikins izvješće Kalnijete, okvirni sporazum o suradnji između Europske unije i Vijetnama. Gospodin Mamikins ima riječ. Hvala. Povijest Europske unije i Europe pokazuje da trebamo unijeti promjene u, naše sporazume kako bismo obuhvatili pitanje pristupanja novih članica Kada je riječ o odnosu između Hrvatske i Vjetnama, on postoji službeno već više od 20 godina, no niti jedna od tih strana nema e, samo diplomatsko predstavništvo pri drugoj zemlji, no taj odnos ipak postoji niz godina, postoje sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i o ukidanju viznog režima za diplomatske službenike. Kada je Hrvatska pristupila Europskoj uniji, ovaj okvirni sporazum će sada nadalje donijeti značajan napredak. Hvala. Prelazimo sada na e, sporazum između e, Europe i Vjetnama o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji. Gospodine Mamikins, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Okvirni sporazum između Europske unije i Vjetnama kao glavni cilj ima promicanje i e, daljnji razvoj naših međusobnih odnosa na različitim područjima. Recimo promicanje gospodarske suradnje, turizma, ulaganja i uz međusobno poštivanje vrijednosti i tradicije obaju strana i također poštivanje ljudskih prava i drugih e, aspekata koji su temelje našeg međusobnog odnosa. Vjetnam je jedna od najbrže rastućih gospodarstava u jugoistočnoj Aziji i u području Tihog oceana, tako da je promicanje suradnje od velike važnosti i također logičan korak dalje. Hvala vam. Yes, it works. We have got to stop in this chamber u ovom domu moramo prestati predavati trećim zemljama o tome kako se trebaju ponašati. Tu mislim na izvorni tekst stavka 33 ovog izvješća gdje se govori o viznom režimu sa Vjetnamom, a to bi trebalo objaviti u veleposlanstvima, no to je besmisleno. Trebamo priznati da treće zemlje imaju vlastite demokratska prava, svoj suverenitet e, i to želim uopćiti. Dakle, ne želim sada to govoriti isključivo o toj zemlji, ali to je nešto što se prečesto događa u ovom domu i zbog toga trebamo prestati nametati naše standarde drugim narodima u svijetu. Čak. Hvala gospodin Polčak. Hvala na riječi. Ja sam e, sudjelovao u raspravi o Vjetnamu i nisam detaljno upoznat sa člancima od 35 do 33. E, sad sam ih pročitao i ne vidim razloga zašto ne bismo podržali ovaj sporazum. Zahtjevi koje smo mi postavili bili su razumni. Članci 33 do 35 u okvirnom sporazumu nisu ništa neuobičajeno sam glasovao za i želim reći da Europska unija treba promicati strateške odnose sa jugoistočnom Azijom jer je to važno za daljni razvoj trgovinskih odnosa. Hvala. Zahvaljujem. Predlog za rezoluciju o EMU. Hvala vam lijepo. Ujedinjenje u valutnom smislu dovela je do financijske krize koja je pogodila određene zemlje dramatično, no također utjecala i na našu suradnju. Gdje je to moguće, mi se želimo povući iz te politike, no europska tijela žele iskoristiti ovu krizu kako bi još intenzivnije radili na oduzimanju prava državi, državama članicama. To će dovesti do još znatnije krize, što se pokazuje na situaciji u Velikoj Britaniji. To je doista odraz političke neodgovornosti. No to je, eto, vaš izbor, naš izbor, suverenitet. Sljedeći govornik. Hvala vam. Takozvani sustav europskog semestra postoji već pet godina. On utječe na gospodarstvene politike i nudi mogućnost koordinacije unutar država članica te na razini nacionalnih i europskog parlamenta. Također uključuje i nadzor provedbe. Komisija zapravo drži nad nacionalnu kontrolu, no vjerujemo da Europski parlament mora u to biti uključen i moramo imati veću transparentnost i bolji nadzor nad upravljanjem time. Zbog toga je nužno konzultirati parlament u radu na pripremi bijele knjige o monetarnoj uniji i prvog drugog stupa. trenutno se radi upravo na tome i ja podržavam smjer u kojem to ide. Sljedeći govornik. Vratimo se u 1990. kada je John Major, tadašnji kancelar, predložio jednu jedinstvenu europsku valutu. Prilično nov koncept mnogima u Velikoj Britaniji, no tada smo, se smo pristupili mehanizmu valutnog tečaja što je svojevrsno pridruživanje euru samo bez novčanica. No, to je dovelo do propadanja poslova i opadanju britanske gospodarske situacije. Trebalo nam je godinama da se oporavimo od toga i hvala Bogu da se nismo pridružili euru jer bismo trpili iste posljedice kao i mnoge zemlje koje su mu se pridružile. Gospodin Major je preporučio tada da Velika Britanija treba ostati u Europskoj uniji. Bio je u krivu, a u krivu je još uvijek. Sljedeći govornik, sljedeće izvješće. Godišnje izvješće o ljudskim pravima 2004. Zastupnica Žaborska. Hvala. Europska unija E, ima veliku odgovornost u poštivanju ljudskih prava diljem svijeta. Ovdje se radi o ljudskom dostojanstvu, a i o praktičnom načinu datanja migracijskim tokovima iz zemalja gdje se ljudska prava uobičajeno krše. Ovo je dobar, uravnotežen tekst i poziva na zabranu smrtne kazne, dok s druge strane bavi se i drugim problemima. Šteta je što se ljudskim pravima koristi kako bi se promoviralo pobačaj i istospolne brakove, te sam morala glasati protiv ovoga. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Podrška ljudskim pravima jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije. Dok neke zemlje rade na temelju sebičnih interesa, ključno je da Europska unija osnaži rad na ljudskim pravima. No ne bismo trebali zaboraviti da svaka kultura se razvija drugačije i ako govorimo o univerzalnim ljudskim pravima, svak će ih tumačiti na drugačiji način. To je upravo temelj bilo koje racionalne diplomacije. E, širenje naših prava, naših vrijednosti, uzimajući u obzir isto tako i interese drugih. No, podržao sam ovo izvješće. Baš vam hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Na temelju ovog izvješća jasno je da moramo biti dosljedni u svojoj kako vanjskoj tako politici i ističemo važnost činjenice da države članice trebaju inzistirati na vjerodostojnoj politici ljudskih prava koja je istodobno i učinkovita. Rekao bih nešto manjinama u Europskoj uniji. Europska unija često kritizira treće zemlje zbog kršenja ljudskih prava, no što sa lokalnim manjinama koji čine 10% svjetskog stanovništva. Sljedeći govornik. Ovo izvješće tvrdi da Europska unija države članice moraju imati jedinstven glas i stav ovakvim pitanjima, no to je nešto što se upliče u suverena državna prava i vlastite vanjske politike. Spominje se definicija novog tipa izbjeglica, klimatskih izbjeglica, no nismo promislili posljedice toga, iako je to parlament danas odobrio velikom većinom. Nadalje, sistemi kvota, kvota za žene u politici ukoliko čak i vjerujete da bi takve malovežavajuće kvote mogle biti dobra stvar, kako to možete nametati zemljama van Europe? To je doista glupost. I smrtna kazna, ja sam osobno protiv toga, no nije na nama da propovjedamo drugima. To je suverena odluka nacionalnih država koje one same moraju donijeti. Zahvaljujem. Sljedeće izvješće 20. objetnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Hvala vam. Prije 20 godina potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je Zapadni Balkanu, Zapadnom Balkanu donio dugo očekivani mir. Lokalno stanovništvo ponovno je zadobilo temelj za izgradnju demokratskih zemalja i društava, no, nažalost, načelo konsenzusa koje je bilo potrebljeno za taj mirovni sporazum nije riješilo etničku segregaciju, razdor i probleme na Zapadnom Balkanu. E, ta regija i dalje je razdijeljena e, i zbog i to se lijepo odražava i u radu njihovih tijela vlasti. Republika Srpska dobar je primjer toga. Mm, dakle, odnosi i situacija u toj regiji nije dovoljno dobra. Hvala. je Isti govornik. Ovdje se radi o pravno obvezujućem sustavu unutar čijeg otkvira E, se bavimo konvencionalnom trgovinom oružja. Neke od europskih zemalja su i svjetski predvodnici u tom području, a 2013. izvezli smo e, veliku količinu oružja. No, potrebna nam je e, također regulativa jednoobrazna za ovo pitanje trgovine oružjem. Naravno, svaka zemlja može sama razvijati svoje politike u skladu sa svojim interesima, no ova trgovina mora biti transparentna i kršenje normi moglo bi dovesti do znatnih problema. Sljedeći govornik. Hvala. Važno je da zakonodavstvo izvozu oružja počiva i bude konačna odluka država članica. Zbog toga trebamo razmotriti komunikaciju između država članica. Ovo izvješće kritizira države članice zbog kršenja postojećih pravila no moramo imati na umu činjenicu da je ovo vrlo osjetljivo područje i da države članice nikada neće odustati od svojih nadležnosti u tom polju. Izvoz oružja, u kojoj mjeri je on kompatibilan sa našom cjelokupnom vanjskom politikom. Svakako mislim da tu možemo još poraditi, a smjernice se temeljene na zamisli da izvoz oružja država članica ne smije podvjermljivati naše zajedničke vrijednosti. Hvala. Prelazimo na izvješće o patentima i pravima uzgajivača bilja. Zastupnik Mamikins. Hvala vam. 17 godina je već ova direktiva na snazi i bavi se uslugama, robom, voćem, povrćem koje su posljedica bioloških procesa te koji ne mogu biti podložni sustavu patenta. Načelo intelektualnog vlasništva je naravno važno i primjenjuje se u mnogim drugim sektorima, no ne i u ovom slučaju. Međutim, u ožuku ove godine Europski ured za patente i prizivni odbor donio je odluku da rajčice i brokula mogu biti podložni patentima. I to ne ide protiv postojeće direktive. To je presedan za voće i povrće, makar i oni bili djelomično podložni sustavu patentiranja. Ovo pitanje moramo razmotriti pomnije. Zastupnica Harkin. Hvala vam, sa zadovoljstvom sam podržala ovu rezoluciju jer je ključne važnosti da zadržimo izuzetak uzgajivača koji zapravo znači da pristup rasplodnim i drugim materijalima bude na raspolaganju svima. A to znači da se moramo pobrinuti da sorte budu na raspolaganju bez patenata svima koji ih žele uzgajati. Ne znaju to, pravimo razliku, radili su o hobi vrtlarima, malim poslovima ili sličnome. I upravo zbog toga u potpunosti podržavam poziv komisiji da razjasni obuhvat i tumačenje direktive o kojoj se radi, jer moramo pružiti pravnu sigurnost u smislu za zabrane patentibilnosti proizvoda koji potiču iz suštinskih bioloških procesa. Podržala sam i peti amandman koji traži izuzeće uzgajivača u smjeru slobodne komercijalizacije ovih patenata, odnosno sorti. Hvala. Zahvaljujem. Situacija u Brundiju, zastupnik Mamikins. Hvala vam. Zbog niza razloga afričke zemlje su one koje nakon stjecanja neovisnosti i dalje imaju poteškoće u izgradnji učinkovitih državnih struktura. One su problemima vezanim uz kršenje ljudskih prava i neke su uspješnije od drugih u bavljenju ovim problemima. Burundi je jedna od najproblematičnijih zemalja, iako je stekla svoju neovisnost prije dosta vremena. Etnička čišćenja, genocid, građanski ratovi, najviše stope siromaštva, vrlo slaba situacija u zdravstvenom i obrazovnom sektoru. Sve to dovelo je do duboke krize što nije u skladu s našim europskim standardima. Hvala vam lijepo. I posljednje izvješće koje smo danas glasali zaštita nacionalnog parka Virunga. Zastupnik Mamikins. Valovo, nacionalni park Virunga, jedan je od najstarijih nacionalnih parkova na afričkom kontinentu i bogat je u smislu životinskih vrsta i biološke raznolikosti. Nažalost, od kako je došao na popis unesco svjetske baštine, u neprestanoj opasnosti. Vlada je dala koncesije za vađenje nafte određenim poduzećima, a susjedne afričke regije ba, upletene su niz krvavih sukoba, imamo problem krivolova i tako dalje. U proteklim godinama ubijeno je 140 rangera čuvara u parku i smatram da bismo trebali podržati ovaj park koji na ...opisu svjetske baštine UNESCO. Zbog toga sam glasao za ovo izvješće. Hvala. Zapisnik ove sjednice bit će poslan parlamentu na usvajanje početkom sljedeće sjednice. Ukoliko nema prigovora, današnje rezolucije bit će prosljeđene